zastupnici. E, zastupnik Stanislav Polčak e, je uložio zahtjev za zaštitu imuniteta u okviru e, pokretanja upravnog postupka koji se pokreće protiv njega od strane Ureda za promet i Gradskog vijeća Žilave. U skladu s poslovnikom taj zahtjev je upućen odboru za pravna pitanja koji je nadležan za taj